E, sljedeća točka dnevnog reda je izvješće gospođe Geringer de Ödenberg, aktivnosti odbora za predstavke tijekom 2014. godine. Izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća. Danas ćemo glasovati o konačnoj verziji izvješća, godišnjeg izvješća o aktivnostima odbora za predstavke tijekom 2014. godine. E, i Dakle, ja već više od deset godina pratim rad ovog odbora od 2004. godine. Na pravnoj razini predstavke koje zaprimamo na neki način predstavljaju test za način provedbe europskog zakonodavstva u državama članicama i dalje zaprimamo jako puno predstavki, što znači da i dalje e, se suočavamo e, sa dosta velikom razinom E, nepridržavanja zakona o državama članicama. Ispričavam se. Molim vas da se paralelno u, e, u vječnici ne vode paralelni razgovori. Broj predstavki koje zaprimamo s druge strane znači da naši građani su sve svjesni činjenice da mogu zaštititi svoje interese putem Europskog parlamenta. 2013. godine nakon što smo prije toga imali e, dvije godine povećanje broja e, predstavki, 2014. godine se smanjio broj predstavki koje smo zaprimili. Tako da 2014. godine smo zaprimili 2714 predstavki, što je 6% manje nego godinu dana ranije. 2014. godine smo zaključili 1887 predstavki, što je 10% e, povećanje u odnosu na 2013. godinu. Moramo dati sve od sebe da bi se kako bismo sve predstavke e, proučili i riješili u razumnom roku nadamo se da ćemo moći koristiti napredne informatičke tehnologije da bismo se u tome poboljšali. Novi informacijski portal koji je pokrenut 2014. godine već je dodatno unaprijedio ovaj sustav. Građani mogu svoje predstavke e, podnijeti online i pritom dobiti sve potrebne informacije o E, ovlastima parlamenta mogu isto tako preuzeti dokumente, podnijeti predstavku i e, odmah dobivaju automatski generirani e-mail e, te automatski dobivaju poruke o promjeni statusa predstavke. 80% predstavke koje smo zaprimili 2014. godine poslane su e-poštom. 2013. godine E, taj broj bio je manji za 5%. E, hvala svim članovima, svim zastupnicima koji su doprinijeli ovom izvješću. Zahvaljujući vašem radu uspjeli smo napraviti izvješće koje bolje odražava rad našeg e, odbora. hvala na pozornosti. Gospodin Avramopoulos u ime komisije. Hvala gospođo predsjedavajuća uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Komisija obično pozdravlja izvješće gospođe Gerdingen-Odenberg koji priznaje ulogu komisije u pomaganju odboru za predstavke e, u rješavanju predstavki. 2014. godine od 790 e, prihvatljivih predstavki 688 ih je e, prosljeđeno komisiji. Komisija se slaže s mišljenjem iznesenim u mišljenju da je odnos između komisije i odbora za predstavke dobar, kvalitetan. Drago nam je da je odbor uveo pažljivije e, probiranje predstavki. Komisija, međutim, se ne slaže s onim što stoji u izvješću, a to je da je komisija uvela proceduralne e, prepreke vezano uz predstavke ili da je predložila da se zaključke dosjeji, a da pritom e, nije sačekala zaključak e, analiza o sadržaju predstavki. Htio bih reći da mi odgovaramo na sve e, zahtjeve odbora za predstavke u okviru svojih nadležnosti i da komisija nastoji maksimalno podupriti rad odbora. Nema postupovnih restrikcija u pogledu postupanja s predstavkama. Međutim, Moguće je da postoje slučajevi gdje komisija ne može dati detaljan odgovor odboru, budući da nema ovlasti, odnosno nadležnost nad određenim pitanjima. I o tome komisija obavještava uvijek odbor. Bi, odluka o zaključenju dosjeja je odluka koja je isključivo u nadležnosti odbora. Odbor poziva komisiju da bude prisutna na sastancima odbora i to e, putem predstavnika najvišeg ranga. Ovim putem bismo htjeli e, podsjetiti odbor uvijek poslali e, da smo uvijek slali najkompetentnije naše predstavnike na sastanke. I nismo dobili do sada nikakav signal od tajništva ili samog odbora da nismo e, bili zastupljeni na prikladnoj razini. Kad je riječ o izvješću o preuzimanju europskog zakonodavstva, komisija bi htjela podsjetiti da da aktivno e, rješavamo takve probleme putem projekta e-pilot i putem e, postupka radi povrede zakonodavstva. Komisija je povećala svoje preventivno djelovanje kako bi e, pospješila proces e, pridržavanja europskog zakonodavstva. Kad je riječ informiranju o, o, o informiranju o postupcima radi povrede prava, dakle o stanju takvih postupaka vezano uz predstavke, htio bih reći da takve informacije već jesu dostupne. Imamo godišnje izvješće o praćenju provedbe europskog zakonodavstva gdje je objašnjeno na koji način obavljamo svoje dužnosti kao e, čuvari e, ugovora. To vrijedi i za predstavke koje zaprimamo od parlamenta. Komisija također E, dijeli, odnosno šalje parlamentu informacije koje se odnose na postupke radi povrede zakonodavstva i a isto tako to činimo i putem priopćenja za medije. A to činimo i putem obrazloženja i e, predaje određenih predmeta sudu. Podaci e, o postupcima zbog povrede e, prava Unije mogu se također lako pretraživati. Komisija isto tako sada proučava načine da se unaprijedi e, sljedivost e, vezano uz predmete koje odbor šalje komisiji. Kad je riječ o komisijnom tumačenju članka 51 povelje o temeljnim pravima, htio bih reći da naše tumačenje e, je sukladno e, sudskoj praksi Europskog suda. Kad je riječ o primjedbama koje se odnose na Europsku građansku inicijativu, komisija će i dalje nastojati pomoći e, ostvarenju namjera europskih građanskih inicijativa. Komisija provodi i nastavit će provoda, provoditi mjere um, vezane uz postojeće instrumente u suradnji s parlamentom, državama članicama i drugim um, europskim dionicima. Komisija je dala detaljne informacije parlamentu o tim aspektima um, i to 6.10.2015. godine. Komisija razmatra druge aktivnosti, e, druge aktivnosti koje su istaknute u rezoluciji parlamenta koja se odnosi na europske građanske inicijative. Tek su tri godine prošle od stupanja na snagu e, uredbe, pa je još e, prerano započeti s postupkom revizije zakonodavnog akta. Ove godine ćemo dodatno ocijeniti potrebu za e, mogućom revizijom zakonodavnog akta, ali u kasnijoj fazi. Kad je riječ o preporukama obudzmana i kad je riječ o stavu e, odbora za predstavke u vezi s e, TTIP-u, Komisija će dati sve od sebe da poveća transparentnost, a da pritom ne povridi načelo povjerljivosti, što je ključno, koje je ključno za pregovore. Jako puno preporuka ombudsmana već su provedene ili su u postupku implementacije. Komisija je proučila Europsku građansku inicijativu, odnosno njihov zaključak koji se odnosi na TTIP, pritom se misli na članak 11, a u odluci uvjeti iz dokumenta 211. 2011. godine nisu zadovoljeni i nadalje ćemo davati informacije i sudjelovati, odnosno davati doprinos u europskoj demokraciji. I poticat ćemo e, građanski dijalog u državama članicama. U tom smislu komisija e, provodi program Europa za građane. Želimo pojačati participaciju i uključenost europskih građana u proces odlučivanja na europskoj razini. I na kraju, komisija zahvaljuje odboru na potporu za Solvit. Komisija se slaže da je Solvit potrebno dovoljno dodatno razviti i trebamo raditi zajedno s državama članicama da bismo u tome uspjeli. I na kraju, htio bih reći parlamentu da komisija Namjerova i dalje e, blisko surađivati s parlamentom u pogledu predstavki koje predstavljaju e, samu, sami temelj europskog građanstva. Hvala vam na pozornosti. Hvala odmah. E, prijećemo na krug govornika za klubove zastupnika. Gospodin Becker u ime Pučana. Hvala gospođo predsjedavajuća, povjereniče, uvaženi kolege. Godišnje izvješće odbora za predstavke daje nam e, dobru predođbu o radu kolega iz tog odbora. Imam nekoliko pitanja vezano za izvješće. E, reforme iz glavnog tajništva Europske unije trebale su dati brzi odgovor na velik broj predstavki upućenih od strane građana. Veća učinkovitost rada u odborima e, je nešto što bi trebalo povećati kao i ulogu suda Europske unije. Naglašava se i uloga komisije kao čuvarice ugovora i potreba za dobrim upravljanjem u Europskoj uniji. Spominju se također i posjeti u svrhu utvrđivanja činjenica. Mislim da bi to sve trebalo biti sadržano u izvješću i vjerujem da ćete se složiti sa mnom da je neshvatljivo zašto izvjestiteljica nije pokazala spremnost na suradnju. Ja sam bio izvjestitelj u ime kluba zastupnika Pučana i moram reći da mi se niti jedan jedini put nije obratila. Zahvaljujem izvjestiteljici na činjenici što su koordinatori klubova zastupnika bili u mogućnosti u određenom trenutku ostvariti napredak u radu na tekstu, tako da ćemo moći ipak glasati danas. E, mislim da htio bih potaknuti sve prisutne zastupnike da glasuju za ovo izvješće. Mislim da je važno da budemo svjesni potrebe za pružanjem usluga građanima. Jedna minuta, ime za 30 demokrata. Gospođa Cabezon Ruiz, hvala. Pritisak, demokratski pritisak dolazi od uključivanja građana u demokratske procese. U tom smislu predstavke imaju ključnu ulogu. 2014. zaprimljen je velik broj predstavki, i komisija je istaknula neke od njih ističući važnost e, građanstva u državama članicama. Mi imamo obvezu odgovoriti na te predstavke u razumnom roku i zato želim apelirati na to da se u ovaj postupak uključi čitav Europski parlament, e, da kako e, pritom podrazumijevam i odbor u kojemu ja radim, institucije podržale Europsko građanstvo. Zato apeliram i na komisiju da donese komunikaciju u kojoj će se utvrditi odgovornost svi u davanju odgovora na predstavke. Gospodin Marijas u ime icr Odbor za predstavke je institucionalno tijelo putem kojeg evropski građani mogu zaštititi svoje interese. Na taj način se također osigurava ispravna provedba zakonodavstva. E, to je ujedno i izvjestan oblik dijaloga između različitih e, tijela Europske unije te građana Europske unije. Da se vratim na odluku iz listopada 2015. godine, tada je usvojen moj prijedlog da se vezano uz reparacije Njemačke Grčkoj. Njemačka je po prvi puta morala javno reći svoje mišljenje o pitanju reparacija i to, to je održano na sastanku odbora. Na taj način se podržavaju obitelji tisuća Grka koji su ubijeni u nacističkim logorima ili od strane okupacijskih snaga. Gospođo Becero, hvala. Gospođo predsjedavajuća, povjereniče. Ja bih e, na početku htjela istaknuti važnu ulogu odbora za predstavke u e, kontekstu participativne demokracije. Na stotine tisuća evropljana koji nas danas slušaju putem interneta mogu izravno podnijeti predstavku parlamentu. Mogu iskazati razloge svoje zabrinutosti vezano uz pravosuđe, unutarnje tržište, ljudska prava i zaštitu okoliša i mi to moramo primiti na znanje. U zemlji, u mojoj zemlji, u Španjolskoj, postoji e, velik broj e, velik broj predstavke, isto tako postoji velik broj slučajeva povrede prava Europske unije. Moramo imati bolju koordinaciju i suradnju između Europske komisije i ostalih institucija Europske unije. Također trebamo poboljšati suradnju s nacionalnim parlamentima i njihovim odborima. Ono što je najvažnije jest biti na razini očekivanja europskih građana. E, mi moramo imati djelotvoran instrument u zaštiti njihovih prava. Posebno je značajan stavak 21. gdje se kaže da povelja o temeljnim pravima nažalost još nije donesena u svim državama članicama, također ima problema i s provedbom. Želim isto tako spomenuti e, tumačenje članka 51. povelje gdje se navodi da komisija nije u stanju djelovati vezano uz e, temeljna prava. Mislim da je to jedan izazov e, koji ćemo morati brzo riješiti. Que la se Izvolite. Hvala lijepa. Evropska unija je važna za europske građane, ne možemo samo razmišljati o financijskim, financijama i kapitalu. Europska unija je udaljena od građana, institucije nisu dovoljno demokratske i ne ispunjavaju stvarne potrebe i očekivanja europskih građana. To se vidi iz činjenice da su politike takve da uvijek idu na ruku financijskim elitama. Što se tiče stvarnog kontakta s građanima, odbor za predstavke omogućuje takav kontakt. I tu vidimo kolika je uistinu udaljenost u percepciji između Europskog parlamenta i stvarne situacije. Vi ste svjetlosne godine udaljeni od ljudi koji biste trebali zastupati. Tu je da kako i pitanje TTIP-a što omogućuje multinacionalnim kompanijama da krše prava E, i ovlasti nacionalnih parlamenta. Međutim, i ovdje u Europskom parlamentu većina se oglušuje i dalje glasuje za taj sporazum e, koji štiti interese najvećih multinacionalnih kompanija. Također se apelira da se stane na kraj migracijskoj politici Parlament se zalaže za nasilje granicama i deportacije. Očito je da je Europski parlament zatvorio vrata u odnosu na stvarne potrebe Evropljena i njihovih saveznika. E, govorili ste vrlo brzo. Gospođa Reda na dvije minute u Hvala gospođo predsjedavajuća. Želim zahvaliti izvjestiteljici na sjajnom izvješću. Izvjestitelji iz Sjene su imali mogućnost dati svoj doprinos svi oni koji dovode u pitanje europski projekt e, moraju biti svjesni da je u tom kontekstu rad odbora za predstavke tim važniji. Na taj način se može kreirati stav prema Europskoj uniji. Isto tako odgovor građanima je važan, ali to ne može ići na uštrb kvalitete našeg rada. Moramo uzeti u obzir sve više predstavki i moramo povećati resurse koje su na raspolaganju odboru. Isto tako moramo imati na umu nositelje predstavke i moramo imati e, jasna i transparentna pravila kada je riječ o dopuštenosti predstavke. E, mi imamo i portal za predstavke, međutim još uvijek postoje neki propusti koji se moraju riješiti kako bi taj portal uistinu mogao dati stvarno dodanu vrijednost korisnicima. No ono što je najvažnije jest e, poboljšati daljnje korake nakon zaključenja predstavke. Potrebno je da komisija e, također intenzivira svoj rad te da ozbiljnije uzme u obzir istrage. Kao čuvarica ugovora Komisija ima ulogu e, da ne ponavlja ono što govore države članice. Pravo na podnošenje predstavki je jedno od temeljnih prava i e, na taj način se prema njemu treba postupati. Nedostatak predanosti Europske komisije je vidljiv i prema europskim inicijativama. Najbolji način da se ljude odvrati od građanskih inicijativa jest uvođenje novih instrumenata sa e, raznim ograničenjama i preprekama. Postupanje prema e, tim inicijativama građana također je bio predmet e, kritika Europskog ombudsmana. Želim mu zahvaliti i na suradnji sa odborom za predstavke. I u tom duhu Odbor za predstavke mora se rukovoditi idejom da mora služiti građanima. Hvala. Evi na jednu minutu. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Na početku želim iznijeti neke drugačije podatke. 39% predstavke koje smo dobili zapravo su prihvatljive u smislu dopuštenosti i to ističe da postoji nerazumijevanje kada je riječ o aktivnostima i djelatnostima za koje je nadležna Europska unija. Međutim, postoji svijest prava na podnošenje predstavki, tako da se ljudi koriste tim pravnim instrumentom. Osnovni problem je u tome što trebamo prevladati neka pitanja koja nam upućuju pojedine regije. Mi moramo biti u mogućnosti djelotvorno e, odgovoriti na predstavke. Što se tiče ovoga portala, nažalost on ne funkcionira kako bi trebao. To bi trebalo omogućiti građanima da pokrenu građanske inicijative, međutim trenutno ne funkcionira. Sljedeća govornica na dvije, dvije minute. E, rad e, odbora se usporio, e, dakle ima 6% manje predstavki nego 2013. godine. U ovom izvješću se želi, se traže dodatna sredstva za odbor za predstavke. 2014. 1610 predstavke je proglašeno nedopuštenima, 760 dopušteno, 817 je zaključeno. Velik broj predstavki je nedopušten zato što građani ne poznaju područje nadležnosti Europske unije. Osim toga, sama obrada nije samo političke i tehničke, nego i prirode. E, to također može obeshrabriti građane. Međutim, osnovna tema u ovom izvješću je participativna demokracija i Europska građanska inicijativa. I tu moramo konstatirati da je zapravo da ovdje nije postignut uspjeh. Kao prvo zato što se tom inicijativom ne mogu dokinuti neki zakonodavni e, akti i osim toga te inicijative e, blokira komisija ako ne idu, ako ne idu na ruku. To smo vidjeli vezano s TTIP-a, usmrkos 3 e, milijuna potpisa. Europska komisija to nije odlučila to ne zaprimiti argument je bio da e, tumačenje da to nije samo u nadležnosti komisije nego i Europskog vijeća. 2013. godine sporazum o slobodnoj trgovini između Švicarske i opremljen od strane komisije. Dakle, vidimo da tehnički argumenti komisije zapravo prikrivaju neke političke argumente. Osim toga, kada komisija odluči zaprimiti te inicijative, ništa se ne događa nakon toga. Vidjeli smo što je bilo sa inicijativom za pravo na vodu. I zato se građani okreću od tih građanskih inicijativa kao i od podnošenja predstavke. U ovom izvješću se e, o tome govori, izražava se žaljenje, međutim ne govori se o samoj suštini problema. Gospođa Morvaj na minutu i 30. Hvala ovo izvješće o aktivnostima i radu odbora za predstavke nema ništa s mojim osobnim iskustvom i zato se želim obratiti povjereniku i zatražiti od njega da da objašnjenje, premda trenutno nema slušalice, no uvjerena sam da savršeno razumije mađarski i da prati ovo što govorim jer uostalom zato je i tu s nama. Ja ću vam nakon što održim govor dati jedan dokument A4, a to je zapravo kopija odluke donesene na odboru za predstavke vezano uz stambene kredite koji su u stranim valutama, ima više od milijuna mađarskih građana koji su koji su imali problema zbog e, tih stambenih kredita, uzeli su kredite u švicarskim francima ili nekim drugim stranim valutama i oni su uputili predstavku na 15 stranica e, koji su sastavili pravnici i na to su dobili odgovor na pola stranice. Kada kažete da se svaku predstavku ocjenjuje na transparentan način. Zanima me kako je to spojivo sa ovom istragom. Dakle, ovi podnositelji e, predstavke dobili su odgovor na samo pola stranice. Hvala. Gospodin Peter. E, hvala. Mislim da je odbor za predstavke u osnovi dobro odradio ovaj posao, međutim želim spomenuti tri stvari. Kao prvo, mislim da je važno da se mora vrlo brzo donijeti odluka između predstavke koje su dopuštene i onih koje nisu dopuštene. Kada je riječ o predstavke za koje nemamo nadležnost, e, ne trebamo na njih gubiti vrijeme, trebamo se koncentrirati na one predstavke koje se odnose na teme za koje smo nadležni. Osim toga moramo se držati zadanih vremenskih e, rokova. Devet mjeseci nakon e, što se zaprimi predstavka mora se održati prva rasprava na odboru ili se mora donijeti prva odluka. I treće, postoje neke predstavke kod kojih e, članovi odbora za predstavke smatraju da bi trebalo unaprijediti postojeće zakonodavstvo. To bi trebalo odraditi u suradnji s ostalim odborima. Također moramo poboljšati suradnju s nacionalnim parlamentima. Dakle, nije toliko lako biti članom odbora za predstavke, ali mogu reći da ste vi svakako odradili odličan posao u tome da stvari olakšate. Ovaj odbor izraz stvarne demokracije u Europskoj uniji, građani se mogu izravno obratiti Europskoj uniji, tako da je to svojevrsni sezmograf i kao članovi odbora mi točno znamo što se događa na terenu u Europi. Također mislim da se postavlja pitanje da li drugi članovi parlamenta zapravo žele čuti izravno tu poruku. Ako imate vremena, dođite, posjetite naš odbor, ukoliko ne, pročitate zapisnike. Zastupnica Curtin Darling. Hvala vam. Jako je lijepo što naši birači imaju pravo e, dati svoje predstavke ovom domu za nepravosudnu e, pomoć u slučajevima gdje smatraju da bi im pomoć trebala. Glas ljudi diljem Europe ovdje se jasno čuje i čujemo jasno zabrinutost zbog pregovora o TTIP-u, zatim o kršenja radnih prava te povijesnih e, kršenja pravde primjerice u odluci iz o štrajkovima. Mnogi koji dođu na naš odbor očeni su s obzirom da nemaju drugog izlaza i kada slušaju raspravu i zagovaranje njihovih prava u njihovo ime, možemo reći da ovaj odbor ima doista ključnu ulogu u europskoj demokraciji. Zbog toga bismo trebali unaprijediti ulogu ovog odbora u radu Europskog parlamenta i pokazati kao zastupnici ovom domu da smo izabrani od naroda i da smo tu za narod. Zastupnica Wikstrom. Hvala vam. Zahvalila bih izvjestiteljima Dakle, izvestiteljici drugim kolegama. Odbor, čim sam ja predsjedateljica, most je između europskih građana i europskih institucija. Taj odbor trebao bi biti jedan portal za, za građane koji svoje zamisli i brige zapravo stavljaju na znanje izabranim predstavnicima. Važno je naglasiti da se ovo izvješće usredotočuje na rad odbora 2014. godine, posebne godine, zbog toga što se radilo izbornoj godini za Europski parlament. Zadovoljstvo je ukazati na činjenicu da zajedno sa tajništvom i zaduženima u ovom odboru da smo uspjeli poboljšati učinkovitost rada od 2014. Naša unutarnja modernizacija rada s kojom smo počeli krajem 2014. dala danas već ploda. Smatram također pozitivnim da smo uspjeli uvjeriti komisiju da imenuje prvog potpredsjednika kao našeg povjerenika. I radujem se daljnje suradnji sa svima kako bismo se pobrinuli da pružimo i bolju uslugu svim građanima i podnositeljima predstavki unutar Europske unije. Zahvaljujem. Zastupnica Auken. Hvala na ovom izvješću, neću ponavljati što smo čuli, zato nemamo vremena, no istaknula bih da danas imamo bolju suradnju sa odborima u parlamentu, iako još uvijek postoji prostora za poboljšanje. Zahvaljujem i predstavni i ombudsmanu i također bih naglasila sljedeće. Nemamo dovoljno resursa na raspolaganju kako bismo ispunili sve svoje obaveze. I mislim da je važno da E, imamo više resursa na raspolaganju kako bi se situacija mogla poboljšati. Također nemamo dovoljan broj studija koje se provode i to je još jedan aspekt koji bi se mogao poboljšati. Odbor za predstavke Mislim da je tu važno da građani budu obavješteni o radu koji se provodi, jer važno je da građani više u tom sudjelu. Hvala. Sljedeći govornik. Zanimljivo je čuti suprotstavljanje TTIP u ovom dokumentu, ali isto dobno je ohrabrujuće. Tisuće birača izrazili su, pisali su, izrazili svoju brigu time da će ovo partnerstvo zapravo dovesti do privatizacije i da će poduzeća imati priliku tužiti mm, od druge države zbog mogućnosti gubitka profita. Dakle, nadam se da je to nešto od čega još uvijek možemo odustati. No, Moji birači također ne žele TTIP i na nadolazećem referendumu mogu reći da tko god nas gleda da im je jasno što moraju učiniti ukoliko žele da ne dođe do TTIP-a. Odustanimo od Europske unije na referendumu. Zastupnik Maleša, dvije minute. Zahvaljujem. Ja bih naglasio važnost godišnjeg izvješća našeg odbora koji ne samo da daje ljep pregled onoga što je učinjeno 2014. već pokazuje i moguću, moguće promjene za budućnost u načinu na kojem se mi bavimo s predstavkama našem odboru. Odgovarajuće ponašanje prema građanima koji iskorištavaju svoje pravo na predstavke je nešto što je vrlo važno i utječe na povjerenje u ovaj odbor. Također daje i određenu vjerodostojnost europskim institucijama. Podržavam zamisao da su predstavke glavni instrument za naše građane da se učinkovitije uključuju demokratski proces Europske unije. I u tom smislu vjerujem da su amandmani EPP-a ključni za ovo izvješće. Oni jasno pokazuju obvezu poštivanja administrativnih postupaka, a to je nešto što je vrlo važno jer često nemamo na umu da su administrativni postupci nešto što je vrlo važno u našem radu. Ova pravila su vodeća načela u cijelom životnom ciklusu pojedine predstavke, a cijeli mehanizam je kroz to više osredotočen na stvarne rezultate, i moramo se pobrinuti da što god učinili da ne dajemo lažne nade osobama koje podnose predstavke. Moramo se predstavkama baviti na transparentni način i imati na umu da se na odgovarajući način pozabavimo sa pitanjima i brigama naših građana. Isto tako moramo smanjiti mogućnost politizacije našeg rada. Mnoge stvari još moramo učiniti na našem odboru, no siguran sam da možemo uspjeti u pronalaženju odgovarajućih kriterija za zakonitost, prihvatljivost predstavki i isto tako na dobar način objasniti ljudima zbog čega je pojedina predstavka neprihvatljiva ili zbog čega katkada predstavke moramo zatvoriti. Hvala. Zastupnica Đufrida, jedna minuta. Odbor za predstavak ima ključnu ulogu u približavanju građana europskim institucijama. To je zapravo lice parlamenta i odbor koji doista parlament čini stvarno demokratskom institucijom. U potpunosti smo svjesni kako je Europska unija često previše udaljena od građana i građani imaju dojam da mogu izraziti svoje stavove samo tijekom izbora. No, aktivnosti ovog odbora ne pomažu samo građanima, ona je ključ, to je ključno i za nas. Dakle, kada gledamo teme predstavki, lakše ćemo shvatiti kada i gdje bi Europska unija trebala unijeti određene promjene. Dakle, to bi trebali biti naši prioriteti. Ali istodobno, neprihvatljivo je da svoje predstavke razmatraju sa tolikim kašnjenjem, čak i godinu dana nakon podnošenja. Ovaj problem ne ovisi o volji članova odbora ili dužnosnika koji neprestano daju sve od sebe u radu. Hvala. Zastupnica Pitera. Hvala vam. Odbor za predstavke štiti prava građana kao što je to zajamčeno ugovorima. Oni mogu podnijeti predstavke parlamentu vezano uz rad i djelatnosti Europske unije. Dakle, odbor peti omogućava nam izgladiti pojedine probleme u funkcioniranju Europske unije i lijepo se pokazuje da ovaj odbor neprestano pokušava poboljšati i razviti metodologiju svog rada. Naš klub podnio je amandman koji se bavi time da bi države članice trebalo potaknuti da u svojim nacionalnim parlamentima osnuju ovakve odbore za predstavke. O ovome smo raspravljali prošle godine uz sudjelovanje odbo članova odbora peti, jer nemaju svi nacionalni parlamenti sličnu strukturu. Takvo rješenje imalo bi povoljan učinak na suradnju između odbora peti i nacionalnih parlamenta. To bi pak omogućilo upućivanje pitanja koje nisu vezano, vezano uz funkcioniranje Europske unije nacionalnim parlamentima. Što se tiče skrbi za djecu, o djeci se ne brinu samo službeno oženjeni roditelji, već i razni pružatelji skrbi, skrbi koji su u drugim odnosima s djecom. Još jedan važan aspekt je koliko je vremena potrebno za revidirati pojedinu predstavku. Ja se bavim s predstavkama vezanima uz dječju skrb i suprotstavljam se tome da se predstavke radi na predstavkama za koje nismo nadležni donijeti odluku. Dakle, ukoliko ovako važne amandmane ne prihvatimo, to će značiti da niti rad odbora neće dobro funkcionirati. Zastupnik i na dvije minute. Hvala vam. Moramo očuvati pravo građana na predstavke. To je jedan alat za komunikaciju. Predstavke su upućene Europske uniji, zastupnicima parlamenta i drugim službenicima koji bi to trebali shvatiti kao nešto korisno. Ali u ovom uzvješću, izvješću također možemo vidjeti da u usporedbi sa ukupnim stanovništvom Europske unije postoji razmjerno malen broj predstavki. Moje iskustvo je slično kao član eh, mađarske jezične manjine u Slovačkoj mogu reći da ne postoji velik broj predstavki koje dolaze pred ovaj odbor. Problem koji su mi moji sugrađani spomenuli e, lako bi mogao postati predmetom odbora za predstavke. Diskriminacija, slobodno kretanje i tome slično područja su gdje mislim da se neka od temeljnih prava Europske unije krše. To su područja kojima bi se također trebao baviti odbor za predstavke. Dalji naglasak trebao bi također biti stavljen na podizanje razine informiranosti. Mnogi građani ne znaju ništa ili vrlo malo o svom pravu na ulaganje predstavki. Statistike pokazuju da postoji malen broj predstavki iz Slovačke ili Mađarske. Kao zamjenik predsjednice odbora pokušavam približiti naš e, rad svojim sugrađanima, mojim sugrađanima, jer ovaj ovdje odbor je zapravo alat da se utječe na donošenje odluka o Europskoj uniji i primjenu europskog zakonodavstva. No izvješće se ne bavi jamstvima kroz koja bi se mogao poboljšati rad ovog odbora. Administrativna reforma koju je glavni tajnik parlamenta proveo nije nešto e, čime se ovo izvješće bavi. Ova reforma bila bi od interesa europskim građanima, a možda i poboljšala povjerenje u naše institucije. Prelazimo na spontano javljanje za riječ. Imamo dva javljanja za riječ. Gospođa Hvala vam. Pozdravilo bih eh, rad ovog odbora kao bivša članica, a sada kao članica koja se bavi međunarodnom otmicama djece. Pozdravljam duh suradnje eh, koji postoji u ovom području rada, vrlo je važno da je tomu tako. Prethodni govornici spomenuli su peticije koje se bave djecom ili poteškoće u nekim prekograničnim odnosima. Mislim da ćemo sve više i više takvih slučajeva dobiti. Nemamo uvijek dobro rješenje za one na koje to utječe, no zaduženi smo dati određeno vodstvo onima koji su time eh, dodirnuti. To su naj Teže, najemocionalnije predstavke kojima se mi bavimo i u nastavku suradnje e, zamolila bih da rad mog ureda može nadopuniti, nadovezati se na rad ovog odbora i da zajedno radimo na reviziji uredbe Brisel 2. Hvala. E, Zastupnica Valina. Zahvaljujem. Prema izvješću Eurobarometra iz svibnja prošle godine povjerenje građana u EU je samo 40%. Niz je razloga mjere štednje trojke, zatim e, stanje ruralnih zona, hidrauličko frankiranje pitanje migracija, trgovinska pitanja poput TTIP-a. Mi smo vrlo svjesni ovih problema u odboru za predstavke i zbog toga pozivamo Europsku komisiju da se više angažira i pruži odgovarajuće reakcije, odgovore, te bude fleksibilnija. Naša je uloga slušati i iznalaziti politička rješenja pravnim problemima. Moramo se prestati ponašati kao obični tehnokrati. Gospodine, kao što vidite, kolege polako ulaze u vječnicu. Um, ono, Hvala vam, poštovani zastupnici. Izrazio bih svoju zahvalnost e, zastupnici Geringer Rodenberg na vrlo zanimljivom izvješću. Također, iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim zastupnicima koji su intervenirali na jutrašnjoj raspravi. Hvala na svim komentarima koje sam pomno primio na znanje. Pravo na predstavke, kamen je temeljac europskog državljanstva i temeljno pravo prema ugovorima. Pokazati građanima da ozbiljno shvaćamo njihove e, brige je nešto što će samo pomoći osnažiti njihovo povjerenje u naše institucije. Mi imamo blisku suradnju komisije sa parlamentom i odborom peti kako bismo se pobrinuli da imamo učinkovito e, bavljenje i nošenje sa svim predstavkama koje pred nas dođu. Zahvaljujem vam. Hvala gospodine. Gospođo Geringer, izvolite. Hvala vam Kao izvjestiteljica na ovom dosijeu, drago mi je što sam mogla raditi na ovom izvješću sa velikim brojem posvećenih i ambicioznih suradnika kolega. Mislim da je ovdje odraženo stvarno stanje rada odbora i preporuke za budućnost. Cilj izvješća bilo je daljnje poboljšanje našeg rada na predstavkama. Ukoliko su, ukoliko su neki od nas kritični prema određenim predstavkama, govornica je prekinuta, Ukoliko su neki od nas kritični naspram određenih e, izjava ovog izvješća, to je samo nešto što moramo shvatiti kao dobar pokazatelj da postoji velik broj područja na koja se još moramo sredotočiti. Dakle, još mnogo posla pred nama, ali svaki korak dovest će nas malo bliže boljim rezultatima i nadamo se učinkovitijem radu na korist naših građana. Zahvalila bih se povjereniku na detaljnim objašnjenjima koje nam je pružio. Mislim da je ovaj rad posljedica zajedničkog truda mnogih ljudi, tako da bih ovom prilikom zahvalila izvjestiteljima u sjeni. Njihovi su komentari bili od velike vrijednosti, zastupnici Albiol, Becker, Becera, Evi, Marijas, Reda, i također bih se zahvalila svim koordinatorima, savjetnicima, osoblju u tajništvu koji su veliki bili posvećeni radu na ovom izvješću, uključujući i, i gospodu Kapezon Bayern, Lekog Perez i moju asistenticu Gospersku. Usprkos nekim početnim razlikama, mislim da smo uspjeli podnijeti jedno vjerodostojno izvješće i preporuke za budući rad našeg odbora. Hvala. Ovime je zaključena rasprava.